Zapisnik jučerašnjeg sastanka dobili ste ga. Ako nemate nikakvih komentara, prihvaćamo e, taj zapisnik. zapisnik. porządku dziennego oświadczenie komisji plan zrównoważonych inwestycji. I sada prelazimo na e, e, izjavu komisije plan za održivo ulaganje, pravedni fond za tranziciju i smjernice o socijalnoj Europi kako biste se javili za riječ ili ako želite e, pokrenuti postupak plave kartice, možete to učiniti na tradicionalni način ili elektroničkim e, sustavom. A sada dopredsjednik Europske komisije Franz Timmermans e, će preuzeti riječ. Hvala vam gospođo predsjednice, poštovani zastupnici. Evo prošlog mjeseca e, deset dana, prije deset dana, deset dana nakon preuzimanja funkcije predstavili smo e, zeleni dil jer milijuni građana E, tražili su to, tražili su da se e, napravi ugljično neutralna Europa do 2050. A sada četiri tjedna nakon toga opet smo ovdje i imamo financijski paket koji će podržati taj cilj. Europski e, zeleni dil i plan ulaganja i sve ulagačke mogućnosti i tranzicijski mehanizam su zapravo jedan zalog solidarnosti i poštenja za one koji su suočeni sa najdubljim izazovima E, kada govorimo o e, ulagačkom planu, e, započet ću prvo sa mehanizmom pravedne tranzicije, odnosno pravednim fondom za tranziciju. Um, od, zapravo rudnika ugljena do um, nafte uh, uh, sa Baltičkog mora i tako dalje. Znamo da je put do ugljične neutralnosti strm i uh, izgledi za čišću budućnost jesu možda nešto što svi želimo, naravno, ali put do tada je, do tuda je prilično izazovan Barem 100 milijardi eura je e, zalog e, da Europska unija je tu s vama u toj tranziciji. Mi predlažemo tri stupa da bi se to odradilo. Kao prvo 7,5 milijardi eura svježeg europskog novca uz ono što je komisija predložila za budući EU proračun u našem fondu za, pravednom fondu za tranziciju. To će generirati 30 do 50 milijardi eura ulaganja. Zatim e, novac koji se može iskoristiti za nove vještine, nova radna mjesta, e, podrška poduzećima ulaga za ulaganja u čistu energiju i prenamjena industrijskih postrojenja kako bi se pripremio teren za nove aktivnosti. Kao drugo, ponudit ćemo e, pristup Europskom ulagačkom programu InvestEU osobnito za pravednu tranziciju. To će mobilizirati privatne fondove ukupno 45 milijardi eura kako bi se Eh, regijama eh, osiguralo eh, korištenje tih novih vještina. Kada god želimo postići ugljičnu neutralnost, mi ćemo ta ulaganja uložiti u to i u očuvanje radnih mjesta. Zatim postoje tu i posebni zajmovi Europske investicijske banke, regionalnih i javnih agencija koje će financirati zelene projekte, primjerice za izolaciju kuća i stanova, za e, moderne e, sustave za zagrijavanja prostora za obitelji koji i dalje koriste tradicionalna fosilna goriva kao što je ugljen. Treba će nam posebna pomoć u ovim projektima. Mi ćemo osigurati e, podršku projektima i okupiti sva naša iskustva u toj e, platformi, odnosno Pravnom fondu za tranziciju. Ovaj parlament je svjestan koliko je to važno. To je, vi ste zapravo ti koji ste duhovni začetnici te ideje tog Pravednog fonda za tranziciju. E, mi ćemo pozvati na brzo usvajanje ovog proračuna. Pozivamo države članice i da identificiraju regije kojima je potreban ovaj novac i kojima je potrebna praktična podrška. E, ovo će biti kolektivno nastojanje koje će uključivati regije, socijalne partnere, industriju i civilno društvo. Svi moraju biti uključeni. E, te promjene će e, biti u lokalnom vlasništvu i građani će to podržati pravednost e, je e, nešto što nadilazi samo ovaj mehanizam. Klimatske promjene e, se tiču osnova našeg društva, obnovljiva energija, radna mjesta, čist zrak i čista voda. To su, ono, to su osnove onoga što trebamo u budućnosti. Pravednost je nešto što će biti u podlozi svih naših prijedloga u okviru zelenog dila. Želimo automobile koji su čisti i koji ljudi mogu priuštiti E, želimo e, srezati neprihvatljivih 400 e, tisuća preuranjenih smrti zbog zagađenog zraka u našim gradovima. Poštovani zastupnici, imamo vještine, imamo tehnologiju za zeleni dil i mi danas samo ponavljamo da nam je to ozbiljna namjera i nikog nećemo ostaviti izvan toga. Hvala Sada e, gospodin Dombrovski su ime komisije. Poštovani zastupnici, Europski zeleni dil postavlja našu ambiciju da Europa bude prvi klimatski neutralni kontinent do 2050. Nemamo izbora, moramo uspjeti u tome e, jer to e, očekuju i naši građani i sljedeći i Održivi e, plan, plan za održiva ulaganja ili plan ulaganja za zeleni dil koji je usvojila komisija danas daje potrebno financiranje i život ovim planovima. Ovo su plan planovi koji okupljaju e, nove inicijative i postojeće instrumente. Mi šaljemo jasan signal e, i tvrtkama i investitorima i e, signal gdje želimo ulagati. Spomenut ću tri stupa našeg plana. Prvi stup je financiranje. To će, taj plan će omobilizirati skoro jednu milijardu ulaganja bilijun, 3 bilijuna ulaganja. Osim toga e, ćemo InvestEU e, će mobilizirati 270 milijardi eura privatnih i javnih e, sredstava za ulaganja prihvatljiva za okoliš i europski proračun svakako će biti predvodnik u smislu primjera, da će biti će primjer drugima u tom smislu 200, 140 milijardi eura je u e, Pravnom fondu za tranziciju u sljedećem višegodišnjem financijskom razdoblju. E, u okviru toga imat ćemo i fond za e, inovacije u okviru e, sustava trgovanja emisijama, zatim je tu i financiranje Europske investicijske banke koje će povećati održivo financiranje sa 25 na, na 50% do 2025. i e,